među Europske unije i Kube. U ime potpredsjednice komisije gospođe Mogherini predajem riječ gospodinu Hanu, povjereniku, izvolite. Honorable members, uh, Poštovani predsjedavajući i uvaženi zastupnici, od početka njenog mandata je poboljšanje odnosa sa Latinsko-Američkim kontinentom bio veliki prioritet za potpredsjednicu komisije visoku predsjednicu gospođu Mogherini, a sastanak između EU-a i Selaka je samo potvrdio stratešku važnost našeg partnerstva na temelju zajedničkih vrijednosti i sa ciljem da promičemo um, rješenja globalnim izazovima. Poboljšanje odnosa s Kubom je bio jedan važan dio te šire strategije Neke mjere koje su tijekom desetljeća oblikovali politiku se sada brzo mijenjaju kad kad smo toliko usredotočeni na prijetnje s kojima smo suočeni da ne vidimo pozitivne promjene koje se također događaju. Ne bismo trebali propustiti mnogo prilika koje se sada javljaju a što više Europska unija ne može ostati u drugom planu dok netko drugi piše dio povijesti. Trebali bismo također se pomenuti da rezultati održavaju naše vrijednosti i naše prioritete od trgovine pa sve do ljudskih prava. Tijekom ovih posljednjih nekoliko mjeseci je visoka predstavnica osobno kontaktirala sa kubanskom stranom. U siječnju 2015. godine je u Kostariki održan sastanak između Europske unije i Celaka i tada je održan prvi sastanak sa gospodinom Rodriguezom. Uh, u ožujku ona putovala u Havanu i održala niš sastanaka pa i sa predsjednikom Kastrom i sa ministrom za vanjske poslove, za e, strana ulaganja, gospodarstvo. Zatim je gospodin Rodriguez došao u Brisel kako bi se pokrenuo politički dijalog. I zatim na rubovima sastanka između Europske unije i je održan bilateralni sastanak sa e, gospodinom Jansom Karelom. U, u veljači 2014. godine Europska unija odobrila e, prve mjere za, postizanje sporazuma o suradnji i političkom dijalogu sa Kubom. To će nam pružiti platformu za konstruktivan dijalog i poboljšati će suradnju između Kube i Europske unije. Zatim su slijedile odluke ehm, i u vijeću gdje smo uzeli u obzir kako se može pokrenuti e, demokratski postupak pod predsjednikom Kastrom, a paralelno s time su države članice također pojačale svoje bilateralne odnose s Kubom. Htjeli smo ažurirati naš pristup kako bismo učinkoviti promicali ciljeve Europske unije u našim odnosima s Kubom. Poticanje gospodarskih političkih reformi, promicanje ljudskih prava i poboljšanje života kubanskih građana. Ovaj sporazum će uključivati poglavlja o političkom dijalogu, o suradnji, a isto tako i trgovini. E, u travnju 2014. godine su pokrenuti pregovori i zatim smo imali još krugove pregovora u u ožujku e, i kolovozu 2015, 2014. godine. Gospođa Mogherini daje dodatan elan tom postupku. Zatim isto tako su se sastali pregovorači za razgovore u Briselu. E, ti pregovori su se odvijali u vrlo konstruktivnom e, duhu. E, poslili smo značajne napretke, prije svega što se tiče političkog dijaloga i poglavlja o trgovini. S tim pogledima smo već dosta napredovali, nadamo se da će se moći zaključiti u idućem krugu pregovora. Što se tiče poglavlja o političkom dijalogu, tu smo također ostvarili napredak. Pregovarači su krenuli u vrlo produktivnu razmjenu gledišta gdje smo još dodatno definirali naše pozicije. Ti će pregovori omogućiti da se, ti će razgovori omogućiti da se bolje pripreme pregovori o predloženim tekstovima u idućem krugu pregovora, dakle rano u rujnu. Vjerojatno ste svjesni da je gospodin Bruno Rodriguez zajedno sa našim predstavnicima rekao da namjerava ubrzo zaključiti pregovore i obje su rekla da će to biti u uzajamnoj koristi. Napredak koji smo postigli u ovom prošlom krugu pregovora pokazuju koliko je velika manžman s obje strane da se pojačaju poboljšaju odnosi. Napredak je postignut također i na jednom području koje je bilo i ostaće u našem središtu pažnje sa, u našim odnosima s Kubom, to su temeljna prava i ljudska prava. U Ožujku smo e, ministru vanjskih poslova gospodinu su predložili da se, da se pokrene strukturiran dijalog o ljudskim pravima. Tijekom sastanka o političkom dijalogu u Briselu postignut je sporazum da se krene sa konzultacijama vezano uz uspostavu dijaloga o ljudskim pravima prvi sastanak e, kao, kao priprema za konstruktivni sastanak je održan 25. lipnja, lipnja pod vodstvom gospodina Starosa Lambidinisa. Cilj je bio da se raspravi i dogovori o ciljevima jednog takvog dijaloga, prije nego što se završe pregovori vezani za ovaj sporazum u suradnji političkom dijalogu, da dakle imamo već unaprijed jedan e, pomak. E, parametri za ljudska prava će se odrediti zbog toga u skladu sa sveukupnim odredbama iz sporazuma. Imaćemo dakle kontinuitet s tim u vezi. Dijalog nam pruža priliku da poboljšamo uzajamno razumijevanje ljudskim pravima, da izmijenimo naše iskustva, najbolje prakse i da identificiramo e, potencijalne sektore za suradnju između Europske unije i Kube. To nam također e, pruža jednu platformu da raspravimo nedavne događaje i razvoje i ako je to potrebno da isto tako izrazimo naše zabrinutosti vezano uz individualne slučajeve taj e, dijalog će pružati isto tako i poznatinske informacije političkom dijalogu na višoj razini. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, u kontekstu ovakvih e, pozitivnih praćenih kontakata je bilo još uzemiravajuće čuti što se prošli vikend dogodilo u Havani, uključujući i neutemeljeno naselje i velik broj e, pritvorenih osoba ne smije biti prepreka mirnom izražavanju mišljenja, a e, korištenje petane sile nad mirnim prosvjedicima je neprihvatljivo. Oni koji su prekršili svoju dužnost bi trebali biti kažnjeni. Mi očekujemo, očekujemo od kubanskih e, vlasti da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi ublažila tu situaciju te ih pozivamo da omogućuju svaki miran oblik e, izražavanja mišljenja. Tijekom sastanka sa kubanskim vlastima visoka predstavnica, potpredsjednica komisije također raspravila o prilikama za suradnju na nizu pitanja vezanih uz vanjsku politiku, to uključuje Kolumbiju. E, tu Kuba mm, igra jednu pozitivnu ulogu e, zato što ugošćuje sastanke između Kolumbije i boraca. Druga suradnja se tiče isto tako i pitanja pitanja vezano uz zdravstvo. Tu Kuba isto tako igra važnu ulogu kako smo imali prilike posvršiti tijekom krize s ebolom. Suradnja vezana uz klimatske promjene i pripreme za konferenciju eh, COP21 u Parizu. Isto tako dio toga, naravno u tom kontekstu ovo, ne, ovo nedavno približavanje Kube i Sjednih država je također bilo jedno tema. Prošli tjedan su SAD i Kuba proglasili da će se ponovno otvoriti ambasade u Havani i u Washingtonu. To je dogovoreno između predsjednika Obame i predsjednika Kastra, te će ukloniti trenutni zastoj i stvorit će za Kubu nove prilike za samu tu regiju, ali i izvan toga. Izolacija Kube je besmislena u današnjem svijetu, to je relikvija iz hladnog rata koju bismo svi trebali dragovoljno odbaciti. To je e, isto tako i sjećanje e, za europljane koji su desetljećima živjeli pod takvim e, formatima. Isto tako bi trebalo ukloniti embargo Sjednih američkih država koje, više, je zastavljalo sada uzavši obzir ovaj novi kontekst. imamo i humanitarni učinak s tim u vezi, imamo i teritorijalni učinak vezan uz nove odnose između Europske unije i Kube. Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών εκ Hvala. Sada imaju predsjednici kluba zastupnika riječ. U ime Europske pučke stranke riječ ima gospodin De Grandis Pascal na dvije minute. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine Proniče, htio bih vam zahvaliti. Hvala vam na ovim informacijama. Na iscrpnim informacijama koje nam daju e, nadu Očito je da dolazi do razvoja po pitanju dijaloga vezano s trgovinu, to ste i sami rekli, a važno je da se i nastavi sa političkim dijalogom i da tu svi govore kao što su inače govorili. Gospodine povjereniče, početak političkog dijaloga i početak pregovora vezano uz trgovinu i početak pregovora između Kube i Europske unije. Sve to pokazuje da se sada e, Kuba nalazi na jednom raskrižu. Očito je da dolazi do promjena na Kubi i nadamo se da će doći što brže do tih promjena, ali dobro, dakle, sad smo krenuli u jednom smjeru i u tom smjeru trebamo nastaviti. Zbog toga bi Europska unija doista trebala biti jako prisutna e, tijekom tog procesa i vi ste rekli da to Europska unija i čini Imamo vrlo usku suradnju s Latinskom Amerikom e, pomoću raznih sporazuma, ali što se tiče Kube, mislim tu su raznozi dobro poznati. Kuba je izuzetak e, kada se radi o tom kontinentu. Nadamo se da će se u idućih nekoliko mjeseci stvoriti temelji za vođenje političkog dijaloga kako bismo mogli produbiti naše odnose. Jedno vrlo važno poglavlje, gospodine predsjedavajući, je u okvir ovih pregovora poglavlje o ljudskim pravima. I drago mi je gospodin što ste to naglasili tijekom vašeg izlaganja. Prije nekoliko dana je sam održan e, sastanak na visokoj razini između Europske unije i Kuba. Ljudska prava, demokracija, temeljna prava, to nisu teme koje su vezane uz unutarnju politiku. Mi u EU imamo vrijednosti, u, među njima je i demokracija, ali te vrijednosti bi trebale vrijediti sa obje strane e, Atlantskog oceana. Mi bismo htjeli da sa obje strane se zalažemo za iste vrijednosti. Tu vidimo da na Kubi postoje polagano neki koraci koji idu u tom smjeru. Nadamo se sada da će se Kuba e, sada integrirati u međunarodni okvir, da će se pominuti za svoje građane, da će postati bogatija, ali, bogatija, ali i slobodnija zemlja. I evo sada ću zaključiti, trebamo završiti ovaj sporazum o trgovini, ali obje strane ga trebaju provesti. No vidimo da Kuba vrlo sporo provodi e, te mjere i zbog toga treba dalje pregovarati, to je bitno za kubanski narod kubanski narod koji već e, mnogo godina zahtjeva demokraciju. To će biti revolucionalna tema e, i ta provedba također. Hvala vam. Hvala vam. Što se tiče vremena, nemojte, molim vas, e, previše testirati moju tolerantnost. Gospodin Zorinjo, izvolite na dvije minute. Gospodine predsjedavajući, gospodine Prveniće, Europska unija i Kuba bi trebali razviti snažno strateško partnerstvo. Potrebno nam je partnerstvo na temelju suradnje i na području e, razvoja, potrebni su nam trgovinski odnosi, ali i dobar politički dijalog. Jedno pitanje s tim u vezi. Što uopće Europska unija ima za ponuditi Kubi? Što bi moglo pridonijeti da se Kuba otvori prema tim demokratskim vrijednostima? No, eto, mislim da se trenutno nalazimo u teškim vremenima i da nas to očekuje u budućnosti, ali mi imamo jednu humanističku sliku koju želimo realizirati. Mi se zalažemo za ljude, to je naša politika, a mislim da je na Kubi važan aspekt i razvoja civilnog društva, pojedinaca, institucija i mi imamo mogućnost uključiti Kubu u taj europski sustav pružanja trgovinskih preferencija. To bi predstavljao poticaj za to da Kuba e, doista provodi i poštuje ljudska prava ali i radnička prava. Gospodine Prveniće, moramo brzo djelovati. Vrlo je hitno da promijenimo naš zajednički stav prema Kubi, jer je taj zajednički stav Europske unije zastario. S time si zatvaramo vrata, iako trenutno zapravo imamo određene prilike i tu ne mislim samo na Kubu, već i na općenito naše odnose sa Srednjom i Južnom Amerikom. Taj dijalog je toliko bitan, on je bitan za održiv razvoj, e, uzevši obzir globalizaciju, potreban nam je stvaran dijalog i sa civilnim društvom na Kubi i sa institucijama, ali naravno ne bismo smjeli popustiti kada se radi o vrijednostima. No, ne bismo trebali e, imati neke predrasude i atavizme. U ime socijaldemokrata još jednom naglašavam da želimo podržati što se ovoga tiče našu visoku predstavnicu. Trebali bismo biti aktivni partneri i voditi Kubu na njenom putu ka otvorenoj demokraciji i time stvoriti e, i e, dobar forum za političku raspravu vezanu uz slobode, vezano uz e, održiv razvoj i uz poštivanje osnovnih vrijednosti i što se tiče i pružanja javnih usluga. To je jedna od rijetkih zemalja koja je po tom pitanju slična u Mi imamo tu obvezu da ispunimo e, taj izazov i da tu imamo pobjedu. Hvala u ime a gospodin Belder ima riječ na jednu i pol minutu. Hvala predsjedavajući. Iz e, stanovišta moje zemlje nizozemske već e, godinama se održavaju održava kontakt s Kubom, osobito e, među crkvama. Naime, velika je zainteresiranost za budućnost e, odnosa između Kube i Europske unije. I ovo što sam čuo glede e, stanja na Kubi jest da postojanje e, kontakta sa vlastima u Kubi je dobra stvar, ali treba održavati kontakt i sa predstavnicima oporbe i borcima za ljudska prava, a gospodarski razvoj je apsolutno nužan za Kubu, postoje određene uvertire koje e, i trebamo omogućiti osobito inicijativama Europske unije da, da, da se kaže da su one dobro došle, ali treba također imati i kontakata kada se radi o pitanju povreda ljudskih prava, a za sad ima čitav niz flagrantnih primjera. Imamo političke zatvorenike u e, Kubi i skandalozno je što ima veliki broj osoba koje su zatvorene ne samo zato što su, ne zato što su počinile neka kaznena djela, već što bi mogle počiniti kaznena djela. I mislim da Europska unija mora prokazati tu situaciju i nemoguće u takvom kontekstu održavati normalne odnose između Europske unije i Kube. Hvala. U ime e, kluba zastupnika Aldea, Maura Barandaran ima riječ na minutu i pol. Predsjedniče, nakon mjeseci e, zazivanja ove rasprave o Kubi došlo je do određenog broja odgađanja zbog e, uplitanja dva ključna kluba zastupnika u ovom domu i postoji dobro, mislim da bi visoka predstavnica trebala biti ovdje tijekom ove rasprave. Naravno, ona nije tu, ali eto, gospodin Han je tu. No, žalosno je vidjeti kako sama najava otvaranja diplomatskih odnosa između Sjedinjenih američkih i Kube, kako je to izazvalo nevjerovatno hrlenje od strane vlada, diplomata koji su pozdravili dakle normaliziranje tih odnosa. U biti svi oni hoće da si uzmu komad tog otoka kao da se radi o a, kolaču. Moramo sjetiti ljudskih prava i demokracije u svojoj priči. Ne smijemo zaboraviti kubansko građansko društvo. Postoje stotine E, ljudi iz kubanske oporbe koji se bore za priznanje temeljnih prava njihovih sugrađana. I doista, oni su totalno zanemareni u onim trenucima kada e, vanjska poduzeća ugledaju mogućnost da e, sklapanje poslovnih, poslovne suradnje. To i sklapanje e, i otvaranje Kube mora ići zajedno sa pitanjem bezuvjetnog oslobađanja političkih e, zatvornika i razvoja e, slobode na otoku. Moramo inzistirati na zaštiti europskih vrijednosti, ne moraju uvijek biti na prvom mjestu. Hvala. U ime GUNGL na minutu i pol gospođa Sakorafa im riječ. Dame i gospodo, pod eh, postojećim okolnostima sve zastupljenje retorike, hladnoratovske retorike, moramo raditi na izgradnji svojih odnosa s Kubom i to će biti odgovor onima koji bi nas u suprotnom eh, stjerali u eh, slijepu ulicu, intervencionizam, embargo, blokade. Značajno je vidjeti da je ova zemlja pod, već 60 godina pod užasnim embargom jutro smo raspravljali Grčkoj, vidjeli smo s kojim su probleme suočene europske zemlje. Imamo socijalne tekovne prošlosti koje se podrivaju zbog predatorskih napada bankarskog i financijskog sustava. Suočeni s tim moramo uh, uvidjeti da moramo pažljivo vidjeti što je ovaj ponosni narod ostvario u zaštiti ljudskog digniteta bez žrtvovanja svojih temeljnih vrijednosti. Zadnjih 60 e, godina su to radili. Oni moraju trošiti 70% svog BDP-a na financiranje slobodnog obrazovanja i imaju izvanredne uspjehe. Njihovo zdravstvo, univerzalno pravo e, na zdravstvenu zaštitu i e, napredak u zdravstvu i farmaceutici. Trebamo i dalje podržavati dakle Kubu i imati dužno poštovanje, odatnim budom poštovanje za ono sve što su ostvarili. Nikad ne smijemo zaboraviti dostojanstvo njih, njihove zemlje. To je od velikog značaja. Imate plavi karton, gospođo Sakrafa, od gospodina Enkela. Želite li govoriti? Dobro, gospodine Enkel, imate riječ. E, kolegice Sakofara, mislite li stvarno da je loše stanje mizera u Kubi isključivo posljedica američkog embarga? Sve druge zemlje smiju trgovati s Kubom. Ne biste smjeli ukazivanjem na američki embargo skretati pažnju sa loših strana socijalizma u toj zemlji? Imate 30 sekundi da odgovorite gospođo sa Korafa na pitanje gospodina Henkela. Gospodine Henkel, to nije nešto što sam ja izmislila. To je dobro poznata stvar i ne možemo nijekati činjenicu da 60 godina da je Kuba davljena ekonomski, socijalno e, od strane druge zemlje. Moja vlastita zemlja, odnosno jedna od mojih zemalja jest Palestina i Gaza isto tako e, izložena takvom e, smrtnom zagrljaju i mislim da nas to treba podsjetiti na činjenicu kako se Kubi treba pružiti mogućnost e, da se razvija. i moramo, imamo veliku lekciju koju možemo naučiti od Kube. Hvala. Sljedeći je gospodin Urtasun, izvolite. Hvala. Dimitrios, uvijek je lijepo javiti se za riječ kada vi predsjedate. Moram reći da e, upravo ispravljamo jednu povijesnu grozotu. Dakle, imamo kluba zastupnika želim istaknuti i podržati svaki korak koji ide u smjeru normaliziranja odnosa s Kubom. Mi smo tretirali tu zemlju usvajanjem 1996. zajedničkog stava ili jedinstvenog stava koji je doista zakočio normalne odnose između nas i Kube i zbog toga bi to trebalo ukinuti. I moramo ići još dalje od e, obične uloge Europske unije vis-a-vis Kube. Ne bismo trebali samo davati sve veće mjesto multinacionalnim poduzećima iz Europske unije. Ne, treba uspostaviti partnerstvo u kojem će i jedna i druga strana biti na ravnopravnoj razini i uspostaviti suradnju sa tim bratskim narodom. Mislim da Europska unija može odigrati jako pozitivnu ulogu u tome svemu i tako e, embargo koji je gušio kubansko gospodarstvo i koji je spriječio njen razvoj e, treba po svaku cijenu biti, e, da, da se odustane od njega. Hvala. Hvala, gospodin Castaldo, FDD ima je riječ na jednu minutu. Hvala, predsjedavajući. Evo, suočeni smo s povijesnom prigodom. Već desetljećima je moguće e, ukinuti taj embargo e, koji je nametnut Kubi. To on je uništio industrializaciju te zemlje E, no ipak sektor zdravstva se uveliko razvio, no e, evo stopa smrtnosti je najniža na kontinent koliko se zna. Ne smijemo zaboraviti da to nije zemlja osvajanja niti za nas, niti za Ameriku. Njihov postupni e, prelazak na kapitalističko gospodarstvo jest nešto što bi se moglo pretvoriti u pravi šok za njih. Tako da mislim da moramo naći ljude koji će moći upravljati tom situacijom, tim prijelazom, kako bi se izbjeglo nove nejednakosti, nove izvore siromaštva. Mi smo spremni podržati e, kubanske prijatelje, ne smijemo ponoviti greške do kojih je došlo e, u odnosima s Rusijom trebamo inzistirati na gospodarskom aspektu, na aspektu naravno ljudskih prava, ali ne trebamo za cilj imati e, eksploataciju e, famoznih e, hidrokarbora iz Kubanskog zaljeva. Hvala. Gospođa Arnutu ima riječ u ime kluba zastupnika Predsjedavajući i dragi kolege, mogu samo veseliti ovom diplomatskom približavanju između Europske unije i Kube. Politika embarga i izoliranja nekih zemalja koje se smatraju protivnicima ili suparnicima uvijek su se pokazali neučinkovitim pa čak i štetnim. Međutim, žalim što je trebalo čekati da Sjedinjene države pokrenu promjenu stava E, u odnosima prema Kubi nakon desetljeća e, strogo embarga koji je imao jako štetne i dramatične posljedice prema e, Kubi kubancima, a da bi tek onda Europska unija u slijedila. Kako možemo onda tvrditi da Europska unija ima e, Europsku vanjsku službu koja je neovisna kad se opet ponaša kao vasal e, SAD-a? No, konačno željela bih da se ovo zagrijavanje odnosa ne čini na uštrb e, poštenja i istine. Od 2008. kako je došao na vlast, Raul Castro je malčice samo smanjio kontrol stanovništva. No, to ne smijemo napraviti, a da zaboravimo groznu političku represiju koju trpe kubanci već 50 godina, niti desetine e, milijuna e, mrtvih koje je izazvao komunizam e, na svijetu. Evo kolega iz reda Pučana je malo prije rekao, mi želimo svi to poboljšanje i međutim ta nada ne smije zanemariti obvezu sjećanja na čitave generacije koje su žrtvane na oltaru te E, smrt e, ubitačne i diktatorske e, diktature u što se pretvore komunizam. Hvala. Hvala gospodin Prednamarić na dvije minute. Hvala predsjedavajući. Najprije bih želio pozdraviti spremnost otvaranja dakle Europske unije u odnosima sa Kubom i pokušaj da se uspostavi novi pristup kako bi se kako bi došlo do pokretanja političke promjene. Međutim, ne smijemo zaboraviti da se ovdje radi o totalitarističkom, totalitarnom režimu i moramo biti jako oprezni kada razmatramo normal, uspostavi normalnih odnosa e, sa Kubom. Što se režima Raula Kastra tiče, odmrzavanje nije sinonim bilo kakve političke reforme. Kastrova kasta nema nikakve namjere Ispričavam se, gospodine Preda, izgleda da imamo tehničkih problema. Ne znam da li e, se nije čuo prijevod na njemački. Dakle, da li možete potvrditi da se e, čuje prijevod? Ispričavam se, gospodine Preda, dakle, izvolite, e, ću to na umu, možete nastaviti. Dobro, dakle, rekao sam da za režim Raula Kastra odmrzavanje nije uopće sinonim reform, političke, političke reforme. Kastrova kasta uopće nema namjeru e, smanjiti pritisak na oporbu niti na borce za zaštitu ljudskih prava. E, kubanska e, vlada i dalje vodi jaku represiju protiv oporbe. E, režim e, paničari e, sad pred mirnim prosvjedima i nisu okljevali nedavno uhititi supruge političkih zatvornika. Da, jer postoje deseci E, političkih e, zatvorenika i mnogi su e, proizvoljno osuđeni jer se ih se smatra da su prijetnja sustavu. Nema nikakvih sloboda izražavanja. Podsjećam vas da je Guillermo Farinas morao čekati tri godine prije što je ovdje mogao dobiti, prije nego što mu je ovdje moglo biti uručeno, uručena nagrada Saharov jer mu kubanske vlasti nisu omogućile da dođe po svoju nagradu. Kuba je u istoj situaciji danas i tko god se usudi kritizirati tu vladu i ukazati na flagrantne povrede ljudskih prava kažnjenje i to žestoko. Ne smije se udaljavati od službene politike jer na taj način funkcionira taj totalitaristički sustav koji ima jedinstvenu ideologiju koja je obavezna. Ideja prema kojoj bi promjena političkih odnosa izazvala demokratski klimatske e, promjene je dosta riskantna. Moramo biti pažljivi što se tiče ovoga, ove situacije u Kubi kako se kastrizam ne bi pretvorio e, u novu formu e, diktature odnosno autoritarizma kao što je to slučaj u nekim komunističkim zemljama. Hvala. Gospodin Javier Atondo ima riječ. Najprije želim reći povjerniku i mm, timu gospodinu Mogherini da im čestitam. Da, naime, važno je da vam ova vječnica čestita na donešenoj važnoj e, odluci visoke predstavnice koja je otišla u Kubu. Europska unija počela je nekoliko mjeseci prije Sjednjih američkih država relativizirati svoje odnose s Kubom. To je važno. Zašto? Zašto je Kuba važna? Kuba je naime zemlja koja ima ogromnu geopolitički utjecaj u svojoj regiji. Treba vidjeti kako se odvija postupak, e, mirovni postupak e, u e, Kolumbiji, kad, da se vidi koji je značaj Kube. Treba vidjeti ideološki utjecaj koji ima Kuba u cijeloj Južnoj Americi, da vidimo koliko je Kuba važna. I nije slučajno ako to što su Sjedinjameške države odlučile preuzeti, odnosno ponovno osmisliti svoje odnose s Kubom jer se žele repozicionirati u Južnoj Americi. I ono što je napravljeno bilo je dobra stvar i čestitam vam na tome. No važno je isto tako ne držati se starih stavova vizavi Kube, a tu mislim na embargo. Zajednički položaj. Treba prilagoditi zajednički europski položaj tom novom razdoblju koji se ubrzava brzim, velikim koracima. I dobro je što je Europski parlament eh, na jednostavan način zagleda situaciju u Kube. Danas imamo pro i e, anti-kubance, no nećemo na taj način riješiti problem e, odnosa Kube i Europe. U biti naše naš položaj u Južnoj Americi, naš geopolitički ključni položaj jest važan. Ne smijemo biti, e, ne smijemo pojednostavljivati previše stvar, trebamo pomoći Kubi da nađe put ka e, demokratskoj tranziciji. No, istovremeno ne moramo iz, e, iziskivati da Kuba prihvati sva, sva naša načela. Budimo pragmatični, promjene će doći na Kubu, to, do toga će doći sa otvaranjem digitalnom svijetu, sa trgovinskim razmjenama i tako dalje, ali treba Europa pomoći Kubi da napravi tu tranziciju koja ide u tom smjeru. Hvala. Imate ble karta od tog Girio Galer, ti veheste Imate plavu kartu od gospodina Galera, prestajete li odgovoriti? Ti deheste? Parakalo, kire Galer, ehete to logo. Pristajte, izvolite, gospodine Galer. Hvala lijepa, kolega. Rekli ste da moramo putem trgovine na promjene. S tim se mogu načelno složiti, ali ne čini li vam se da trenutni vlastodržci liberalizaciju trgovine koriste prvenstveno zato da unaprede svoj položaj kako bi nakon demokratizacije opet bili i gospodarski na samom vrhu. Ne treba li zahtijevati e, od Kube da se odredi politička agenda? Nadie lo sabe realmente. Nadie sabe van a producirse los... Imate 30 sekundi za odgovor. Pa nitko ne zna na koji način će se odviti i dogoditi te promjene, koji će njihov ishod biti, ali trgovinska razmjena i ljudske, ljudski odnosi su važni. Pa imate na umu broj e, kubanskoj koji su u Ameriku. Pa zar ne mislite da uz internet, uz nove razmjene, da neće doći do sloboda? Iz tog razloga treba po svaku cijenu promovirati takvu vrstu razmjene, a osobito trgovinsku razmjenu za više slobode. To je od ključnog značaja. Hvala, gospodin na jednu minutu. Kao predstavnik njemačke industrije i dugogodišnji član Amnesty Internationala, ja sam se četiri puta sastao s Fidelom Castrom i satima raspravljao s njim o ljudskim pravima, posebno u ukidanju smrtne kazne. Eh, oni su je obustavili izvršavati od 2003. ali nisu ukinuli. Također sam se sporio s njim o katastrofalnom gospodarskoj situaciji, o lošoj opskrbi za eh, stanovništvo i o lošem eh, stambenom fondu u Havani. Svaki put se izgovarao da je uzrok američki embargo. Međutim, ja sam već naglasio da su i druge zemlje mogle trgovati s Kubom i da to ne može biti uzrok. Međutim, američki embargo bilo je njegova standardna izlika da ostane na vlasti. Da tada nije e, proglašen embargo, vjerujte mi, e, braća Castro već odavno ne bi više bili na vlasti i ne bi bilo političkih zatvorenika tamo u zatvorima. Zato Europska unija mora izvršiti pritisak da se taj embargo konačno ukine. Hvala lijepa, gospodin Telicka na minutu i pol. Gospodine predsjedniče, gospodine povjerenče. Ja ću biti posljednji koji će braniti politiku prema Kubi u zadnjim desetljećima i isto tako neću nikada reći da je bila uspješna, ali bit ću prvi koji će reći da utrka s Amerikancima u većim naporima prema Kubi u vrijeme kada je bilo vrlo malo promjena to je e, slično e, znatna i duboka pogreška. Bilo je sporazuma za demokraciju u Kubi, ako pročitate te točke od prve do desete, jedna od tih točaka nije provedena, a kubanci misle da je to apsolutno neophodno. Zato sam za približavanje Siguran sam da se iz toga može izvući korist i kubanci, za kubance također, ali to mora biti uvjetovano time da će kubanski režim učiniti A, a mi ćemo učiniti B ako vlasti Kube učine B, mi ćemo opet reagirati. Dakle, ne je prihvatljivo da Kubanci očekuju samo ustupke, a mi moramo raspravljati o ljudskim pravima. Dakle, uvjetovano, ali bezuvjetno otpuštanje i oslobađanje političkih zatvorenika. Treba promijeniti politički poredak i treba uvesti pravni poredak. Ako se to ne promijene, neće biti promjena E, tada mislim da ćemo biti na pravome putu. Komisija i visoka predstavnica mora voditi računa o uvjetovanosti i onda ćemo i vidjeti rezultate. Hvala lijepa. E, dobar dan svima. Mi nastavljamo s raspravom, a na, redu je gospodin Kuzo Permuj. Hvala lijepa. Sada ulazimo u četvrti krug pregovora. Ima napretka i to nam je drago ako se poštuje međunarodno pravo i pravo naroda na samoodređenje i prava nacija. A kako bi sve to tako i bilo, potrebno je da se vrat, da se ukine zajednička stajalište iz 96. To je, ne, to je jedinstveno u Europskoj uniji i to je velika prepreka za bilateralne odnose jer se tamo krši načelo nemiješanja u unutarnje stvari. Visoka predstavnica morala bi se založiti da Amerikance ukine embargo kako ne bi bilo e, te ilegalne e, ilegalnog e, zatvora u Guantanamu. Hvala lijepa gospodin Goral na minutu. Hvala lijepa. Govoreći o Kubi i odnosima s, Kube, s Kubom, trebali bismo pokušati doći do sporazuma s tom otočnom državom. Imamo mnogih sporazuma sa raznim državama gdje se može živjeti, gdje može biti rasta, gdje smo stvorili neke uvjete gdje su postignuti i mogu se postići veliki e, napreci. Ali skeptičan sam neće li otvaranje SAD-a značiti da će se pokrenuti kapitalistička agresija. Da, možemo reći da je zdravstveni i obrazovni sustav sjajan, ali kršenja ljudskih prava, a najveće kršenje ljudskih prava na Kubi zapravo je upravo Guantanamo. Dakle, to su počinili Amerikanci, a čini se nas to baš previše ne opterećuje. Dobro je da napredujemo u odnosima prema Kubi, ali moramo paziti na prioritete. Hvala lijepa. Izvolite, gospodin Obermajer. Hvala lijepa. Europska unija je trenutno najvažniji trgovinski partner sa volumenom trgovine od oko 2,5 milijarde eura. E, SAD tu osjećaju neku svoju šansu i vraćaju se u diplomatske odnose. Što se tiče osvajanja novih tržišta, SAD e, nisu toliko tromi kao mi europljani, nego postupaju nebirokratski. Dobro je otvarati Kubu. Međutim, Europskoj uniji trebalo je šest godina od početka pregovora osam do e, pravoga mandata za pregovore četrnaest e, Važan je zadatak naš da osim poštivanja ljudskih prava se ne izgube iz vida i pozitivne strane Kube, dobar zdravstveni i obrazovni sustav koje treba očuvati. Zato je Kubi važna europska komponenta i potpora u izgradnji slobodnog društva sa socijalnim tržišnim gospodarstvom. Nadam se slobodnoj demokratskoj Kubi u vezi sa europskim vrijednostima. Uzajem se u to da će se Kubanci pridružiti europskim vrijednostima slobode. Hvala lijepa, gospodin Valensa, na minutu i pol. Hvala lijepa. Ovo je novo poglavlje u našim odnosima s Kubom. Amerikanci su učinili isto, međutim kršenje ljudskih prava se nastavljaju. 2015. je bilo kratkotanek zadržanja više nego ranije. E, i dalje ima velikog broja zatvorenika koji se danima zadržavaju, tuku i e, muče. Ograničen je pristup medijima i internetu. Još uvijek kubanska vlada ne priznaje nadzor poštivanja ljudskih vrada, prava i isto tako se e, krše prava aktivista ljudskih prava. 2000 ove godine 25.6. je održana konferencija o ljudskim pravima. S pogledom u budućnost ne možemo dopustiti da se standardi ljudskih prava krše. Moramo ostati na poziciji prema Kubi, inzistirati na političkoj i gospodarskoj suradnji u kontinuiranom procesu prema pluralističkoj slobodnoj demokraciji. Hvala. Hvala lijepa gospodine Valenci. Riječ ima kolegica Gil na jednu minutu. Hvala lijepa. S otvaranjem kupe prema svijetu važno je zauzeti strateški stav prema odnosima s Kubom. Pozdravljam da je gospođa Mogrini posjetila Kubu u ožujku e, i da se radi na trgovini, na sporazumu o slobodnoj trgovini. Drago mi je čuti i za dijalog o ljudskim pravima. Sasvim je jasno da embarga nemaju e, učinka za ljudska prava i možda će dijalog i sporazum o slobodnoj trgovini mogli biti sredstva za promjene i za poticanje e, poboljšanja kako bi se postupno liberalizirale polja kao što su komunikacije. Međutim, moramo i voditi računa o geopolitici i osigurati da će naša strategija voditi računa o kubanskim odnosima sa važnim akterima kao što su Rusija i Kina. S Moskvom su prošle godine potpisali sporazum dopuštajući aktivnosti tajnih službi na njihovom teritoriji s obzirom na e, velike interese koji se poklapaju s američkim interesima, e, je li visoka predstavnica ili povjerenik e, razmislio o tome gdje postoji mogućnost za suradnju sa SAD-om? Hvala lijepa. Zastupnica Zuber. Ovo su pozitivni razvoj. Dobro je da imamo pregovore između Europske unije i Kube, ali mi smatramo da taj sporazum može biti uspješan samo ako to znači prestanak miješanja europske politike u kubanske unutarnje poslove. Ne možemo zamisliti da bi kubanske vlasti zahtijevali od Europe da recimo svi europski građani dobe radno mjesto, a e, svi u Kubi imaju e, rad i mjesto rada. Moramo imati partnerstvo, ne smijemo dopustiti diskriminaciju, to bi trebao biti stav Europske unije. Načelo samo određenja naroda u skladu s poveljom Ujedinjenih naroda moramo pitati Europsku komisiju ne smatrali da je politika na temelju ravnopravnosti e, da ne znači da se mora odustati od takvog stajališta prema kupi sada. Hvala lijepo gospodine Štir. u

Hvala lijepa, gospođa Valenciano. Jedna minuta. Dobro, jedna minuta. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja sam slušao nekoliko govora ovdje u parlamentu i čini mi se da se u zadnjih 15-20 godina nije dogodilo ništa. Neki zastupaju apsolutno isto stajalište kao prije 20 godina iako se u Kubi dogodio razvoj i bilo je promjena i zato mi imamo obvezu aktualizirati svoje stavove. Nadam se da tu ne kasnimo toliko koliko u odnosima na Kubu. Mi smo se e, stotinu puta bavili ovom temom, e, embargo treba ukinuti, govorili smo već o ljudskim pravima, e, započet je dijalog o ljudskim pravima s Kubom, ali očito da u odnosu na e, veze s Kubom postoje dvojni standardi, dvojna mjerila i čini se da je to gotova patologija ovoga doma. Pa moramo se aktualizirati, moramo biti pametni i potpisati sporazum s Kubom i Kubancima treba reći da moraju poštivati ljudska prava kao što to moraju činiti svi drugi. Hvala lijepa. Sada riječ gospodin McAllister na minutu i 30. Gospodine predsjedniče, SAD i Kuba su odlučili da je vrijeme za promjene. Mislim da bi mi europljani ne samo trebali sklopljenih e, ruku promatrati taj proces, nego se uključiti. Usprkos e, kritici što to znači. Ovaj proces ne provode samo predsjednik Obama i njegova administracija. Tu postoje rezultati kolektivnog vodstva i širokih napora u Kongresu. Kubansko-američka zajednica, civilno društvo, vjerske e, organizacije i privatni sektor svi su uključeni. Postoji od stručna spremnost na obje strane uključujući i senatora iz Tenesija koji već nakon pet desetljeća neuspješnih procesa. E, mislim da trebamo pozdraviti ovu odluku i ohrabriti takav razvoj jer je dobar za svjetski i regionalni poredak, a prije svega za kubanski narod. Naša potpora se mora usmjeriti na poticanje demokratskih procesa, a ne da se legitimizira sadašnja vlast. John Kerry i mogućnosti e, angažmana treba poslužiti jačanju demokratskih vrijednosti toj zemlji i Europa na to ne može ostati ravnodušna. Hvala lijepa. Miljan Mon, minuta i pol. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče na informacijama o pregovorima s Kubom. Vidim da postoji napredak i nadam se da će Europska unija i njene države članice e, biti više angažirane na tom otoku od ovih važnih trenutaka nadalje. Ti pregovori neće biti zaista jednostavni, treba se obraditi političko područje, možda će kubanska vlada imati osjećaj da više nije nužno e, potpisati takav sporazum s Europom nakon što su se odnosi s SAD-om ponovno e, aktivirali e, nakon desetljeća prekida. Ima i nešto skromnih reforma ali glavne odlike značajka ovog režima se nisu izmijenili. 25. lipnja bilo je prvi sastanak gospodina Lambrinica i e, kubanskih nadležnih vlasti. E, mi smo inzistirali na tome da u Kubi mora biti promjena glede kaznenog zakona, treba potpisati konvenciju UN-a što se tiče građanskih i socijalnih prava i znate da se nažalost događaju proizvoljna hapšenja i zastrašivanja posebno e, za aktiviste organizacije za ljudska prava. E, imamo godišnje izvješće vijeća i informaciju gospodina Hana. Čuli smo što se dogodilo ovog vikenda. Mislim da Europska unija i Latinska Amerika, Latinsku Ameriku povezuju vrijednosti, demokracija, ljudska prava i Kuba tu ne bi smjela biti iznimka. Nadam se da će se nastaviti s ovakvim sastancima i da će nakon 25.6. biti i još sastanka na kojima će se govoriti o ljudskim pravima. Hvala lijepa gospodin Galer na minutu i pol. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i ja mislim da mi europljani moramo provoditi konstruktivnu politiku prema Kubi. Pritom trebamo u prvi plan staviti interes ljudi u Kubi. Imamo mnogo iskustava s prijelazom komunističkih diktatura u demokratska društva, a mislim da Kubanci žele demokratizaciji. Ne žele nastavak e, komunističke diktature i neke rekonkviste iz Majemija. E, dakle, to nije alternativa, nego mi možemo pomoći u razvoju demokratskog društva koje će biti istinski kubansko i voditi računa o njihovoj kulturi i tradiciji. A Kuba nema jednostranačku komunističku tradiciju koju treba nastaviti ili režim Batiste, e, nego tu postoji e, demokracija koja može nastati kao i u mnogim drugim e, bivšim komunističkim zemljama u Europi. I slažem se s kolegom Henkelom, e, SAD su to već prije mnogo desetljeća mogli pokrenuti da su ranije ukinuli embargo. Ta zemlja više ne bi bila tamo gdje jest. Nadam se da s ovom ponudom, naravno uvjetovano uz vremenske rokove možemo nametnuti demokratske ciljeve tako da demokratska opozicija ima perspektivu dogovoriti s vlastima kada će biti prvi demokratski izbori u Kubi kao i u mnogim drugim dijelovima svijeta. Hvala lijepa. Hvala, sada prelazimo na postupak Catch the Eye. Imam sedam prijava. Gospodin Polčak, jedna minuta, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. Kao prvo bih htio reći da sve ono kroz što je prošla Kuba protiv nekoliko desetljeća predstavlja veliki teret i olakšanje tog tereta bi sada bilo vrlo prikladno ovaj dijalog kojeg Europska unija želi započeti s kojim je zapravo već krenula s druge strane ne može biti otvorena bez neke uvjetovanosti. Mislim da moramo postaviti jasne granice, trebamo začititi barem osnovna načela što se tiče ljudskih prava. I ovime bih htio naglasiti važnost ljudskih prava. A Václav Havel, jedan naš bivši predsjednik e, u Republici Češkog je rekao da smatramo da su ljudska prava temeljni temeljno načelo što se ne može zamijeniti za nešto od manje vrijednosti što ćemo možda dobiti od strane Kube. Trebamo se osigurati da pregovaramo na korist kubanskog naroda, no moramo za te pregovore imati jasne granice, jasne crvene linice. Hvala. Gospodin Funzulika, za jednu minutu izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući sa soli. Da, došao je trenutak Dame i gospodo, da imamo sada promjenu na Kubi, e, zahvaljujući napretku demokracije u toj zemlji, zahvaljujući poticanju gospodarske razmjene Trebali bismo popratiti Kubu u trenutnom procesu promjene i modernizacije i snažno podržati bilateralnu suradnju i politički dijalog e, o važnim temama poput e, promicanje ljudskih i građanskih prava, sloboda izražavanja mišljenja u ovom važnom razdoblju promjene. Kuba može postati i važan član e, naroda AKP-a i trebamo podržati zahtjev te zemlje, budući da to predstavlja važan korak u smislu osnaživanja odnosa između Kube i Europske unije, tako da pokažemo uzajamno poštivanje kroz eh, odnos u kojem su obje strane angažirane, kroz to da razmotrimo koje bi naprijed Kuba mogao postići u budućnosti. Mislim da Europska unija i Kuba od toga mogu imati veliku korist baš u budućnosti. Hvala vam kolega Franzulika, kolega Marija, za jednu minutu izvolite. Hvala vam predsjedavajući produbljivanje odnosa između Europske unije i Latinske Amerike je nešto što bi trebao biti strateški izbor Europske unije u ovom modernom raznolikom svijetu. Ponovna uspostava odnosa između Europske unije i Kube predstavlja važan razvoj jer bi Europska unija se tako mogla razlikovati od Sjedinih američkih država. Naravno da je situacija takva da će ti odnosi dovesti do toga da će Kuba imati općenito bolje odnose sa Zapadom pa i sa Sjedinjenim državama. Što se tiče ljudskih prava, njih treba poštivati, ali to se ne bi trebalo koristiti kao, kao neka vrsta izgovora da se Europska unija miješa u e, politiku na Kubi. Odnose treba poboljšati, ali na temelju onoga što ovim stranama donosi korist, na temelju mm. poštivanja i poštivanja suverenosti obih mm. država. Isto tako Europska unija ne bi smjela samo misliti na resurse. Na... Hvala gospodin Jakovčić. Imao sam prilike prije više godina razgovarati sa ljudima koji su bili u kubanskim zatvorima koji su bili

Hvala vam. Kolega Konečna, izvolite na jednu minutu. Hvala vam. Gospodine Prvniče, hvala vam kolega na ovoj raspravi. Doista mi je jako drago što sam čula da su skoro svi rekli da se sa blokadom nikad ništa nije riješilo šutiti ili potpisati besmislene sporazume također nema nikakvog smisla. Ovo je nasljeđe prošlosti kojeg bismo se trebali riješiti. Ako želimo stupiti u partnerski odnos, onda moramo priznati da smo i mi u prošlosti u našoj vanjskoj politici počinili mnoge pogreške. Moramo sada početi ispravno djelovati. Ljudi govore o ljudskim pravima, o pravu na dostojanstven život, na posao, na slobodno obrazovanje. Sve to predstavljaju ljudska prava koje su potpunosti normalni na Kubi. Moramo se zapitati jesu li ta prava normalno uobičajena i na području unije. Prije nego što počinjemo drugima držati lekcije, pogledajmo naše vlastito stanje, vidimo u kakvim uvjetima žive Kubanci, a u kakvim uvjetima žive Europljani. Vrlo sam zahvalna visokoj predstavnici koracima. Još jedna završna rečenica. Europska unija je sposobna po pitanju vanjske politike. Učinimo to, nemamo se boriti. Kolega Šoltes, zadnji govornik na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kuba je tijekom mnogo godina bila tabu tema. To je tako trajalo dakle mnogo godina. E, to je bila zemlja koja je bila izolirana od gospodarske suradnje kako s Europskom unijom, tako i sa sjedinačkim državama. To je zasigurno ostavilo određene posljedice i to na obje strane. I stoga pozdravljam napore koji su učinjeni ka poboljšanju odnosa s Kubom, i e, činjenicu da bismo htjeli potpisati sporazum s tom zemljom. No unatoč tome trebamo biti vrlo oprezni u tim našim nastojanjima. Tu se radi o državi koja nam neće dopustiti da joj nametnemo našu demokraciju. Mi u EU moramo poštivati njihovu raznolikost i priznati pravo kubanskog naroda da donese vlastite odluke. Ako vidimo što je o tome rekao Europski sud pravde ovdje u Europi, onda vidimo da postoji mnogo manevarskog prostora za promjenu. Hvala. Sada su predati riječ poveniku Hanu koji će govoriti u ime visoke predstavnice za vanjska i sigurnosna pitanja. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Pustim da vam još jednom zahvalim na ovoj raspravi i na ovom vrlo razmjeni gledišta o odnosima između Europske unije i Kube, ali mislim da Evo sam zabilježio da u tom kontekstu je gospodin Mauro Barandijan primjerice govorio da žali zbog osustva gospođe Mogherini sa ove rasprave danas no, moram vas posjetiti zbog čega je ona odsutna. Razlog je taj što ona jednostavno sudjeluje u razgovorima e, sa Iranom. I mislim da je to svakako dobar razlog i nadamo se da će postići što prije sporazum. Da se vratim na našu raspravu. Mislim da kao inače u ovakvim situacijama da je ova rasprava ocrtavala vrlo široku paletu mišljenja koje nije uvijek lako pomiriti. Nakon što sam saslušao pažljivo sva javna za riječ, osjećam da je Europska unija na pravom putu s ovim smjerom kojeg smo odabrali 2014. godine. Dakle, što se tiče bližeg kontakta sa Kubom, kako bismo razvili naše odnose i pronašli mirne načine na koje možemo eh, poticati osnovne interese Europske unije. Sporazum o suradnji i političkom dijalogu bi predstavljao značajan korak prema tome. To bi nam pružilo platformu za konstruktivan dijalog i za pojačanje suradnje. Konsolidacija našeg kontakta i stvaranje uzajamnog povjerenja su od ključne važnosti kako bismo se pobinili da se naši odnosi razvijaju u skladu sa našim interesima i vrijednostima europska iskustva bi bila, mogla biti vrlo korisna za tu državu u smislu modernizacije. Europska unija može pokazati kako se može pomiriti gospodarstvo koje se temelji na tržištu sa visokim standardima socijalne zaštite i sudjelovanja građana. Neki su rekli da su zabrinuti zbog ljudskih prava. Mi posebice pazimo upravo na tu temu i u potpunosti dijelimo te zabrinutosti kao što sam to već izrazio u mojim uvodnim riječima. Zbog toga se ta tema redovito pojavljuje u razgovorima s našim kubanskim partnerima i drago nam je što, možemo, što smo mogli započeti sa pregovorima o ljudskim pravima, čak i prije zaključenja sporazuma o suradnji i političkom dijalogu, kako bismo se sigurili imamo operativnu platformu za rasprave koje su orientirane ka postizanju rezultata i da što prije možemo krenuti u to. Ako Europska unija želi sudjelovati u ovom povijesnom procesu koji se sada odvija na Kubu, ako želimo biti predvodnici u tom razvoju, ako želimo sudjelovati u razgovoru kada se radi o ljudskim pravima, onda nam preostaje samo jedno, e, stupati u odnose s Kubom, to radimo i to ćemo činiti u nekoliko idućih mjeseci i godina. La discussione sulle Hvala vam lijepa.